uz dakle utjecaj američkih sankcija na poduzeća EU-a u Iranu. Ne mogu dati riječ gospodinu Langu koji nije tu, pa ćemo obustaviti raspravu na nekoliko minuta. Hvala. Shvaćam vas, ali ja vas uvjeravam da će gospodin Lange doći, tako da vas lijepo molim za strpljenje nekoliko minuta, a dobra je sugestija da damo riječ i povjerenici Bjenkovskoj. Nous allons pouvoir reprendre la séance. Možemo nastaviti s radom. Samo vas molim da pričekamo da se gospodin Lang smijesti i onda ćemo odmah predati riječ, budući da je on autor. Entschuldigung, aber ich hatte die Information, dass wir 16 nach... I imao sam uh, informaciju da ćemo uh, početi kasnije, oprostite. Uh, ovo se pitanje tiče e, učinaka američkih sankcija na poduzeća Europske unije u Iranu. Na sreću imamo takozvani e, atom deal e, sa Iranom. To smo postigli. A to je dovelo i do ukidanja sankcija. E, to je urazumilo iranski atomski program i sada se Iran može ekonomski oporavljati. Međutim, imamo probleme da mnoge američke sankcije koje su već prije bile uvedene e, prije ovih diskusija o, o atomskoj energiji i proizvodnji u Iranu. To se dogodilo već 79. godine i oni imaju, e, te sankcije imaju eksteritorijalno djelovanje i na evropska poduzeća. To pitanje treba ispitati. Kako će tu postupati evropska poduzeća? Oni e, tu e, neka poduzeća imaju probleme, neki su, neka su nakon žestokih diskusija sa američkim vlastima dobile izuzeće ali ovdje imamo nejednako postupanje e, e, sa poduzećima. Time, tome se otvara, otvaraju vrata. Moramo unijeti jasnoću u to područje eksteritorijalno djelovanje sankcija, američkih sankcija. Naročito se to tiče bankovnog sektora i pristupa financijskim sredstvima ne možemo prihvatiti da su europske poduzeća isključena za financiranje svojih projekata. Um, nove mogućnosti e, s Iranom su ogromne mm, i e, e, to je naročito važno za stabilizaciju ove regije i za razvoj iranskog društva i u toliko e, smo mi kao odbor formulirali ovo pitanje. Kako komisija, kako vi povjerenice e, ocjenjujete ovu situaciju i kakove e, mjere ćete poduzeti da bi se osigurala provedba obveza. Što se trebao pojasniti e, e, SAD-u da e, ove eksteritorijalne posljedice ne smiju biti štetne za evropska poduzeća. Jer jel se o tome razgovaralo sa Amerikancima i što su oni odgovorili na to? Kako stoji s budućnošću europskih poduzeća? unaprijed zahvaljujemo na odgovorima. Hvala gospodine Lange. Povjerenica Bijankovska, izvolite. Možete uzeti riječ u ime komisije. Hvala predsjednice, uvaženi zastupnici. Pet mjeseci nakon skidanja gospodarskih sankcija UN SAD Europske unije, nakon provedbe obveza od strane Irana vezano uz nuklearni program, E, sada treba ocijeniti učinak zajedničkog sveobuhvatnog plana djelovanja u kontekstu gospodarskih odnosa Europske unije i Irana. Prije svega želim naglasiti da je ukidanje sankcija bio sastavni dio nuklearnog dogovora. Što se tiče učinkovite provedbe tog procesa, to je preduvjet za uspješnu provedbu ovoga plana. U interesu nam je da Iran ima od toga ekonomske pogodnosti. Činjenica je da se sada nalazimo u kritičnom razdoblju, moramo se pobrinuti da se sve provodi kako treba. Tijekom posjeta visoke predstavnice i sedam povjerenika, a ja sam bila u sastavu te delegacije, to je bilo u četvrtom mjesecu u Teheranu, mi smo vidjeli kako se u toj zemlji vodi rasprava o e, prednostima toga plana. Uspješna provedba ovoga dogovora također je ključna i za Europsku uniju. Europska unija je i dalje tjesno uključena u e, zajedničku komisiju koja prati provedbu ovoga sporazuma. Mi smo u potpunosti ispunili svoje preuzete obveze kako je dogovoreno akcijskim planom. Mi smo ukinuli sankcije i objavili smo smjernice u provedbi. Također smo e, bili vrlo jasni što se tiče te tematike. Također smo surađivali i sa privatnim sektorom kako bismo imali jasnu situaciju i kako bi se gospodarski subjekti mogli vratiti u Iran. Moramo jasno reći da postoje još neki izazovi koje treba prevladati. Pitanje financija i bankarskog e, sektora je nešto što treba staviti u pravu perspektivu. Iran je izoliran od svjetskog gospodarstva već duže od deset godina. Iranske banke su izvan e, međunarodnog financijskog sustava bile, naime, kroz isto to razdoblje. Puna integracija Irana u svjetsko gospodarstvo nije se mogla dogoditi preko noći, toga smo bili od početka svjesni. No ja sam uvjerena da će oni u tome uspjeti. Banke također uzimaju i neke druge činjenice u obzir prilikom ocjene. E, to je dakle obuhvat e, američkih sankcija te iranske bankarske propise te propise e, i kontrole u području e, borbe protiv terorizma i pranja novca. Mi vrlo aktivno radimo na oba fronta. Europska unija zajedno s državama članicama održava redovite konzultacije s Washingtonom od 16. siječnja ove godine. SAD je dva puta ažurirao svoje smjernice. E, također su objavili i odgovore na često postavljena pitanja. To pokazuje da postoji predanost da se da e, jasna situacija gospodarskim subjektima, da te smjernice uistinu budu jedan živi dokument. Pozvali smo i direktora e, Ureda za e, kontrolu strane imovine kako bi izvijestio naše ministre E, financija kako bolje doprijeti do privatnog sektora. Mi ćemo u Briselu također održati jedan simpozij o ukidanju sankcija namijenjen e, gospodarstvenicima. Tu će sudjelovati i stručnjaci iz Europske unije. Također je održan ministarski sastanak 19. svibnja sa ministrima vanjskih poslova e, Njemačke i SAD-a. Objavljena je zajednička izjava o poslovanju s Iranom to je bio jasan signal da se da jamstvo financijskim subjektima i da ih se ohrabri na suradnju s Iranom. Želim iskoristiti ovu priliku da vam također kažem o tome koliko cijenimo činjenicu da SAD žele biti jasni kada je riječ o obuhvatu primarnih sankcija i nastojanja da se dopre do bankarskog sektora u Europi. Osim toga je važno da Iran poduzme dodatne korake kada je riječ o poboljšanju poslovnog okruženja i regulatornog okvira. Tvrtke to brine, posebno kada je riječ o pravilima koji se tiču borbe protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma. I u tom smislu treba poduzeti više. Suradnja i konzultacije e, u okviru e, skupine za financijska pitanja treba biti naš prioritet. Naš posjet Iranu poslužuje kao prilika da se uspostave temelji za suradnju u tim područjima. s postojećim izazovima, rezultati ovoga plana već su pozitivni. Ostvaren je, e, ostvaren je porast od 20% povećanja suradnje, 2016. godine u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine. 33 iranske banke već su povezane na SWIFT. Nedavno je rečeno da je 200 malih i srednjih e, međunarodnih banaka, uključujući i one evropske, započelo suradnju sa iranskim bankama. Najveće banke e, sada su spremnije poslovati jer shvaćaju kako stvari funkcioniraju u praksi. Kako bi se poboljšao ekonomski dijalog i suradnja, mi namjeravamo održati jednu ekonomsku misiju u Iranu zajedno sa predstavnicima europskih malih i srednjih poduzeća i gospodarstvenika. Također želimo promicati trgovinu sa državama članicama, tako da želimo koristiti i e, nacionalne tvrtke, osiguravateljske tvrtke koje bi mogli e, pružiti dodatna jamstva investitorima. Sva ova pitanja e, zapravo čine jednu kompleksnu stvarnost. Biće potrebno još neko vrijeme prije nego što međunarodna poslovna zajednica shvati i prilagodi se činjenicama i situaciji nakon ovoga sporazuma. Mi ne možemo prisiliti poslovne subjekte da donesu neke odluke, međutim mi ćemo biti predani tome da Iran uistinu ima koristi od ovog akcijskog plana. Zato ćemo nastaviti konzultacije sa SAD-om, nastojat ćemo dobiti što jasnije informacije, nastavit ćemo pokušati doprijeti do Europske poslovne zajednice te pružati pomoć iranskoj financijskoj zajednici. Dijalog i e, ustrajnost su put prema naprijed. Hvala. Merci beaucoup, madame la Gospodin Bostinjaru, ima socijalista demokrata, hvala lijepa. Povjerenice, bilo mi je drago kada sam prije godinu dana vidio da je došlo do prekretnice u dogovoru s Iranom nakon dugih i teških pregovora. Evropska unija je tome odigrala ključnu ulogu. Kao što sam i tada rekao, e, taj dogovor morao je biti e, povoljan za sve strane. Zajednički plan djelovanja koji je donesen u listopadu uistinu je značajan pomak za sigurnost, stabilnost i razvoj čitave regije. Međutim, još uvijek je važno da se on provodi i to u dobroj vjeri od strane svih partnera i svih zainteresiranih strana i to u što kraćem roku. Ovaj dogovor e, nije važan samo zbog tehničkih detalja. Njega su pozdravili i Iranci nakon što je zaključen. E, oni se nadaju da će to dovesti do poboljšanja njihovog životnog standarda i zato je ključno da mi postignemo rezultate. Samo će nam uspješna provedba omogućiti da pokažemo prednosti diplomacije nad politikom sukoba i obstrukcionizma. Usprkos parcijalnom ukidanju sankcija, europske tvrtke još uvijek imaju poteškoća kod pristupa iranskom tržištu. I to uglavnom zato što e, su američke financijske sankcije još uvijek u velikoj mjeri e, u primjeni i imaju teritorijalni učinak. Što se tiče pitanja sigurnosti i pitanja korištenja balističkog oružja, važno je da iskoristimo sve mogućnosti suradnje sa SAD-om kako bismo pokušali pronaći e, neko privremeno rješenje za ovu situaciju u kojoj se nalaze europske tvrtke, a dugoročno zajedno sa partnerima iz Irana moramo se pobrinuti da europski investitori u Iranu imaju pravnu sigurnost. Komisija bi trebala što je prije moguće razmotriti donošenje novoga mehanizma i mjera kako bi se smanjila ovisnost europskih tvrtki o europskim osiguravateljskim društvima. Hvala. Evo, gospodin e, Zavrdil, izvolite u ime kluba zastupnika EKR. Er. Hvala lijepo. Bojim se da još uvijek imamo ambivalentan odnos prema Iranu. U mom odboru postoji velik broj zastupnika koji promatraju stanje ljudskih prava u raznim zemljama i spremni su podržati sankcije protiv zemalja gdje se ne poštuju ljudska prava. Ja ne mislim da se to odnosi na Iran. Ova teokratska diktatura je nešto što mi još uvijek pocijenjujemo. U tom društvu je došlo do nekih pomaka, međutim to se još ne vidi u, u strukturama upravljanja. To je jedna diktatura e, koja surađuje sa Rusijom, e, Asadom i e, njima srodnim pokretima u Siriji. Oni žele biti regionalni hegemon što nije u interesu Europe. To je zemlja koja nikada nije napustila svoje nuklearne ambicije i zato bih preporučio da budemo vrlo oprezni kod postupanja s Iranom. Gospođa Šrake, na dvije minute. Hvala. Ova rasprava ima za cilj da evropske tvrtke koje žele ulagati u ranu imaju veću jasnoću. Do toga je došlo nakon postizanja dogovora oko nuklearnog programa. Međutim, američke sankcije zbog su još na snazi E, zbog kršenja ljudskih prava i tako dalje. To su e, dakle hvale vrijedni ciljevi ali dovode naše tvrtke u nesigurnost. Zbog ekstra teritorijalnog učinka e, polovica ovih tvrtki sada se ostručava. Potreba za ulaganjima i dakle može dovesti do toga do jedne lančane reakcije. Bankama je potrebno povjerenje. Njihove usluge koje su zakonite u Europi mogle bi biti sankcioniranje u SAD-u. Ne radi se samo o sankcijama u vrijednosti o milijardu dolara. Novi e, vizni režim također e, ugrožavaju povjerenje e, da će i ne postoji povjerenje da neće biti problema u SAD-u nakon poslovanja s Iranom. Zanima me je li u potpunosti e, razjašnjena situacija prema mišljenju komisije, što je komisija zajedno sa Europskom službom za vanjske djelovanje poduzela kako bi se riješila situacija i kako bi se dobila veća predvidivost za europske tvrtke. Jeste li razgovarali o e, osnovnim problemima, jeste li razgovarali sa iranskim vlastima o tome da revolucionarna garda u, ima još uvijek važnu ulogu u iranskom gospodarstvu i da to priječi da se uistinu pojavi pravi privatni sektor i to isto tako dovodi do opasnosti da će pogodnosti ovoga dogovora e, biti e, od, nje imati pogodnosti samo neki, a ne mnogi. Kako bi Europska unija bila vjerodostojna, mi moramo kreirati vlastite politike, e, dakle mi možemo saslanjati na SAD kada nam treba, zato smo se mogli dovesti ran za pregovarački stol, ali moramo saslanjati na vlastite odluke i ocjenu i vidjeti koja će vanjska politika biti u našem interesu i koja će podupirati naše vrijednosti. E, gospodin Kosopermu ima riječ. Hvala predsjednice. SAD e, drži Europu i dalje taocem E, mm, e, u njenoj vanjskoj i trgovinskoj politici. Zadiranje u politički i ekonomski prostor Europske e, unije je nešto što vidimo ovdje. Sankcije protiv Iraka 1990. koje su dovele do smrti 500.000 tisuća djece. SAD je jasno, su jasno rekle da će e, ukinuti embargo na a, naftu, ali e, postoje još uvijek teškoće pristupu o, e, iranskog e, tržišta. Mnoga poduzeća koja su aktivna i u SAD-u, evropska poduzeća, se boje da će kršiti e, američke sankcije. One trebaju evropsku zaštitu. Gdje je Europa? Gospodin Bohran ima riječ. E, ovdje imamo povijesnu šansu da izolaciju Irana koja je trajala desetljećima prekinemo to je hitno potrebno ako želimo poboljšati tamo ljudska prava i ako želimo utjecati na borbu protiv terorizma. Mm, e, Iran treba ukidanje sankcija jer tamo postoji nezaposlenost. E, tamo žive mnogi ljudi u siromaštvu ispod standarda koji mi smatramo potrebnim za život to se može poboljšati samo trgovinom, ukidanjem sankcija. E, time se može poboljšati ekonomski položaj Irana. Stoga mislim e, kako bismo e, spriječili trend prema terorizmu u Iranu, kako zaustavili teroriste tamo, moramo podići i poboljšati životni standard u Iranu. Ništa nam drugo ne preostaje nego da e, pojačamo ekonomsku suradnju s Iranom, ukinemo sankcije, e, a ako mada su možda i opravdane e, sa strane SAD-a iz povijesnih razloga. Nije prihvatljivo da se evropska poduzeća moraju držati američkih sankcija. To se protivi suverenitetu Evropske unije. Hvala. E, gospodine Buhneru, prihvaćate li plavi kartu od kolege Frunzulike? Imate 30 sekundi, izvolite. Dragi kolega, hvala lijepa. Zar ne mislite da se e, komisija mora pozabaviti ekstrateritorijalnim učinkom e, sankcija sa američkim političarima? a bez straha da ćemo kršiti neke e, propise SAD-a. Da, naravno smatram da te sankcije e, e, moraju biti razjašnjene u pregovorima između Evropske unije i SAD-a. S time se slažem. Gospođa Bigin ima dvije minute. Pitanje je e, od 2015. je e, e, su sankcije ukinute od strane Europske unije, ali Amerika ih nije ukinula. Mm, mm, SAD kažnjava evropska poduzeća ako posluju sa Iranom. E, e, dakle, to e, narušava implicitno suverenitet Evropske unije, krši ljudska prava, sankcije ne utječu ne, samo na trgovinu. Smiješno je da na da poduzeća iz Europe budu kažnjavana od strane Amerike. E, to ne možemo tolerirati. Neke, neka evropska poduzeća su kažnjavana, a neka nisu. Postupak e, koji tražimo od Washingtona Eh, je vrlo dug i naročito je štetan za mala i srednja poduzeća. Eh, eh, Iran ima dug put do demokracije, ali moramo uključiti tu zemlju u međunarodni sustav trgovine. Moramo osloboditi, liberalizirati trgovinu s Iranom ovim referendumom e, u e, Ujedinjenoj kraljevini e, očekujemo robustni odgovor Europe na ovo što se sada događa. kako ove američke sankcije utječu na europska poduzeća? E, mnoga evropska poduzeća čekaju sada e, da dobiju pristup iranskim tržištima. E, to je bilo i prije sankcija, a sada očekujemo novu situaciju. Mnoga poduzeća su spremna da počnu investirati u Iranu, pa je nevjerojatno i začudno da imamo ovu e, vrlo maglovitu situaciju što se tiče sankcija. To je nešto što e, uzrokuje probleme za naše radnike. Komisija mora jasno reći da se e, sankcije trebaju ukinuti, treba zaštititi evropska poduzeća i e, e, e, ukinuti ovu kontrolu Amerike. Kontrola evropskih poduzeća u Iranu. Već sam prije dva mjeseca postavao pismeno pitanje komisiji o tome i već, još očekujem odgovor Eh, Amerika eh, favorizira eh, svoja poduzeća na uštrb evropskih poduzeća. Ona prijeti evropskim poduzećima kaznama. To je stvar. John Kerry kaže da Europa može poslovati u Iran. Airbus već tamo operira Mm. E, još nijedna banka nije počela e, e, tamo operirati. Radi se o milijunima, milijardama dolara. Gube se milijarde dolare, a komisija ne reagira. To je škandal. Mi smo vazali Amerike. Sada dajme riječ na dvije na dvije minute gospodinu Zafoliju. E, sporazum iz Beča i postepeno ukidanje sankcija e, su otvorile put za trgovinu sa Iranom. To je zemlja sa 80 milijuna stanovnika To je najveći e, iz, potencijalno najveći trgovinski partner za e, Europu. Mm, e, imamo ogromne mogućnosti na izgradnji pogona za obnovivu energiju tamo. Trebamo osigurati da imamo s njima odnose zasnovene na uzajamnom povjerenju. Kad god vidimo otvaranje e, takovih prostora, moramo biti e, zbilja budni, e, moramo reagirati. Moramo naravno paziti na terorističke aktivnosti. E, SAD mora također imati mogućnosti da ulaže u Iranu. E, ako poduzeće ima više od 10% američkih dioničara, onda ne može poslovati u Iranu mi tražimo odlučno od komisije da se založi da se ta situacija razjasni i da pregovore sa američkim vlastima. Nedopustivo je da sve ove e, iskazne namjere koje su potpisala razna poduzeća e, u sporazumima i tako dalje, ona moraju dovesti do konkretnih kokara. Gospodin Barikov ima riječ. Ja sam odgovoran za Iran u odboru za energetiku. E, evropska poduzeća žele ponovo uspostaviti odnose sa Iranom, naročito na području energetike. To moramo regulirati s Amerikom, a to je zadatak Europske komisije. Sankcije se ukidaju, ali postoje e, dodatne sankcije od strane SAD-a. E, e, drugi pogon, nuklearni pogon je zatvoren. Dan je prijedlog za suradnju s Iranom i ja ću imati ovdje potporu e, komisije jer sada stvari zaostaju. E, imamo mnogih e, nerazjašnjenih tema između Irana i Sjedinjenih država. Hvala predsjednice, povjerenice. Mm. Imamo ovdje dvostruke odgovore. Odgovor o naporima komisije i kolega vizavi Irana. Mislim da smo dobili mnogo informacija. Mislim da ovdje imamo dvostruku agendu, ekonomsku agendu i agendu koja se tiče kvalitete demokracije u Iranu, ljudskih prava i tako dalje E, e, e, vaš odgovor tu je zadovoljavajući, međutim moram biti iskren, nisam zadovoljan sa odgovorom što se tiče odnosa s SAD-om. Rekli ste da imamo napredak u razjašnjavanju situacije. Siguran sam da je to slučaj, ali činjenica jeste da imamo slučajeva sa konkretnim implikacijama. Ja sam Ček, e, ja ne dolazim iz zemlje u kojoj operira Airbus, ali Airbus e, je e, jasan slučaj ovih ekstrateritorijalnih učinaka sankcija. Airbus sada čeka već pet mjeseci da američka riznica dade E, dozvolu za e, poslovanje. E, kako vam možemo pomoći? Recite nam. Mislim da je to važan zadatak. Gospođa von Štork ima jednu minutu. Gospođo predsjednice, Iran je potpisao sporazum o nuklearnoj energiji i sankcije su ukinute, međutim samo djelomično E, SAD posluje sa Iranom, General Electric e, je tu također uključen. Međutim, Europi e, prijete sankcije od strane SAD-a. Vi o tome još niste mnogo rekli. Zašto to Amerikanci rade, a što radi komisija? Američka poduzeća mogu poslovati, a to je istovremeno zabranjeno evropskim poduzećima. Mi smo za slobodnu trgovinu. E, e, SAD treba prestati kažnjavati slobodnu trgovinu. E, jer to radi na uštrb Europe. Hvala. Gospodin Michel Le Breton ima jednu minutu. Hvala, gospođo predsjednice. Iran je dao sve garancije e, koje je zahtjevao sporazum iz 2014. E, zato su sankcije ukinute u siječnju 2016. Ništa više ne bi smjelo stajati na putu odnosa između Europe i Irana Europska eh, banka će financirati eh, zajedničke projekte. Međutim, dolazi do sankcija e SAD-a. Eh, od toga naročito trpi Airbus. On je paraliziran u svojim operacijama. SAD se mora pismeno obvezati da više neće nametiti takove kazne. Europska unija mora biti hrabra i zatražiti ovaj pismeni angažman od SAD-a. E, Francuska mora uzeti e, svoju sudbinu u svoje ruke i tražiti od svoje središnje banke da financira projekte u Iranu. Hvala. E, gospodin Bakso ima jednu minutu. U srpnju 2015 je Iran e, e, sklopio sporazum sa međunarodnom zajednicom. On je otvorio svoj atomski program i za uzvrat su ukinute sa sankcije u načelu. A SAD je učinio sve, naročito na bankovnom sektoru, da sankcije traju. To šteti Eh, Evropskoj uniji eh, politički i ekonomski. Mi moramo imati dobre odnose s Iranom, a to se SAD-u ne sviđa. SAD mora ukinuti sankcije eh, prema Iranu i vršiti pritisak na Saudijsku Arabiju. Jer Saudijska Arabija vrši zločine u Jemenu

Gospodin Brecel ima jednu minutu. E, gospođo predsjednice, dame i gospodo, ovo je odličan primjer toga da u Europskoj uniji i u e, američkoj administraciji se vrlo e, lijepo govori o slobodi, slobodnoj trgovini, ali se malo na tome radi. Banke iz Europe se još uvijek moraju bojati u svojim operacijama u Iranu jer će im SAD nametnuti e, sankcije, e, od toga trpe i mala i srednja poduzeća. E, Airbus već od siječnja čeka da počne djelovati u Iranu. Firma Boeing je sklopila e, jedan e, ugovor od 25 e, milijuna dolara s Iranom. To je ekonomski rat SAD-a protiv Evropske unije. Komisija sjedi skrštenih ruku pri tome. Gospodin Fontules, jednu minutu. Hvala lijepa. SAD države sada svjesno pokušavaju spriječiti trgovinsku razmjenu između Europske unije i Irana. Zašto? To nema nikakve veze sa zabrinutošću u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Radi se samo o zaštiti američkih interesa. Jedan primjer, dakle, sklopljen je sporazum e, o 118, prodaju 118 aviona još u siječnju međutim sada se pokušava izvršiti utjecaj na to i pet mjeseci je od tada prošlo i nije se ništa još realizirao, dogodilo. Boeing je međutim uspio prodati 120 svojih e, zrakoplova. Dakle, vidimo kako, kako izgleda američka solidarnost i njihovo vjerovanje u slobodnu trgovinu. Mislim da se o tome treba e, razmišljati i kad je riječ o pregovorima o TTIP-u, jer Iran je samo jedan primjer za e, politiku koju Američka unija Amerika provodi protiv EU. Europske unije. Hvala lijepa, došli smo do slobodnog javljanja za riječ. Kolega Kaputo ima riječ, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Ekstrateritorijalni učinci američkih sankcija protiv e, Irana stvaraju poteškoće evropskim poduzećima i onemogućuju im pristup iranskom tržištu. Dakle, uvoz iz Irana u Europsku uniju e, Mm, u povećan za 86%, a Ivo za 26%. Mi smo se pridržavali svih dogovora i sporazuma i sada SAD mora e, povući, odnosno ukinuti ove e, mjere, odnosno sankcije. E, dakle, iranski nuklearni program e, je sada pod kontrolom i mora se otvoriti put za ponovno uključivanje Irana u e, zajednicu, e, međunarodnu zajednicu. E, to ima vrlo veliku važnost za stabilizaciju ove regije. Hvala lijepa. Gospodin Morales ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća većina europskih poduzeća neće moći sklapati poslove sa Iranom iako je postignut odgovarajući sporazum. Zašto? Jer se, jer postoji strah od sankcija od strane SAD-a eh, ako se eh, povređuju američke sankcije koje su još na snazi. Dakle, eh, naša Europska komisija mora naći rješenje za ovaj problem E, dakle, Iran je jedna velika zemlja koja, pred kojom je e, e, period razvoja, gradovi u Iranu rastu, perspektiva za razvoj Irana je ogromna. Dakle, i građevinska poduzeća, na primjer iz Grčke, bi imala e, mogućnosti sklapati poslove u Iranu,

vrlo velika greška vanjske politike Europske unije je to što se surađuje sa SAD-om što je zapravo neobjašnjivo. To vodi do velikih problema za Europsku uniju. Jedan primjer za to je, na primjer, ova situacija da europska poduzeća imaju probleme ako žele sklapati poslove u Iranu i to zbog sankcija koje SAD još nije e, povukao. Dakle, stvorena je jedna situacija koja je doista nepoželjna i loša za europska poduzeća. Dakle, ako žele poslovati e, sa SAD-om, prijete im e, financijske e, novčane kazne. Dakle, Evropska unija podhitno mora nešto učiniti protiv te američke hegemonije kako bi europska poduzeća mogla sklapati poslove na tom tržištu. Hvala lijepa. E, kolegice i kolege. A sada riječ ponovo ima povjerenica Bjankovska. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, cijenjeni zastupnici. Mislim da je ovo bila vrlo korisna razmjena mišljenja i želim doista zahvaliti svim zastupnicima na vrlo veliko velikoj jasnoći njihovih riječi E, naravno da ću e, se osvrnuti na sve navedene primjere i na slučaj Boeinga i Airbusa, e, ali najprije vas želim uvjeriti da mi da Europska komisija nastoji omogućiti europskim poduzećima da posluju i sa Iranom i Europska komisija će e, dati e, će učiniti što je u njezinoj moći u interesu europskih poduzeća. Što se tiče Airbusa, mogu samo reći da je Airbus potpisao e, ugovor prije nekoliko mjeseci i to 28. siječnja kad je iranski predsjednik posjetio Francusku koliko što se tiče Boeinga, oni su potpisali samo memorandum eh, razumijevanja, a ne ugovor. Eh, također o izvozu zrakoplova i oni su to potpisali e, vrlo nedavno. Dakle, situacija oba ta poduzeća je gotovo ista, ali Airbus ima ugovor, a Boeing ima e, samo potpisan memorandum o razumijevanju. Dakle, svi mi znamo da je implementacija postignutog sporazuma u vezi sa Iranom jedan proces koji je još u toku. Ja ću naravno e, prenijeti vaš, sve što sam ovdje čula, vašu zabrinutosti, vaše kritike povjerenici Mogherini. Ja se nadam da ćemo imati još prilike razgovarati o ovoj temi u budući jer to je doista važno za naše evropsko gospodarstvo. Hvala lijepa.